Hvala vam gospodine predsjedavatelju, poštovani članovi, dame i gospodo. E, pred nama je pet izuzetno zahtjevnih godina i ja sam uvjerena da će oni biti od ključnog značaja za Europsku uniju. Kriza je doista imala E, razorne posljedice u brojnim zemljama. Nezaposlenost mladih povećala se na neprihvatljivu razinu u većini Europe. Naš izazov sastoji se u tome da Europska unija se mora pobrinuti za potrebe ljudi. Sljedećih pet godina bit će od ključne važnosti za povjerenja u ovu instituciju. U tom smislu mi moramo napraviti program za poticanje radnih mjesta, rasta, pravičnosti i demokratskih promjena. Taj program provodit će snažan tim koji će međusobno surađivati. U toj uzajemnoj suradnji ja vidim Europski parlament kao jedan od ključnih partnera Europske komisije. Želim se obvezati da ću poduzeti sve moguće napore kako bi promicala po suradnju između Europskog parlamenta i komisije. Kao bivša premijerka i parlamentarka ja cijenim važnost doprinosa parlamenta u iznalaženju rješenja i naravno u provedbu našeg zajedničkog programa na korist građana Europske unije. Poštovani zastupnici, meni je čast i e, ovdje vrlo ponizno stojim pred vama kao kandidatkinja za mjesto do predsjednice komisije za energetsku uniju. Moja matična zemlja Slovenija integrirana je u obitelj Europske unije prije deset godina. Za mene je to bilo ostvarenje sna. Ja i cijeli moj naraštaj znamo, Europska unija je mjesto kamo pripadamo. To je rješenje, a ne problem. A stvaranje energetske unije kroz povezivanje država članica na području energetike i politika koje se odnose na klimu ima zaista izglede da postane kamen temeljac europske strategije u prevladavanju krize. To je rekao predsjednik Juncker i to je i moja vizija. Osiguranje energetske sigurnosti, e, konkurentnosti europske industrije na globalnom tržištu i promicanje održivog zelenog rasta na temelju jasnih klimatskih ciljeva, to su neki od najvećih izazova našeg vremena. Kao članica Europskog vijeća do nedavno ja sam u cijelosti svjesna složenosti e, energetskih pitanja. Ne samo da sam se aktivno zanimala za strateške rasprave na razini Europske unije, već sam i u cijelosti bila opredjeljena prema provedbi potrebnih mjera na nacionalnoj razini. Među ostalim, e, ponosna sam na činjenicu da upravo tijekom mog mandata kao premijerke moja e, matična zemlja Slovenija je u konačnici i u cijelosti provela treći energetski paket. Dame i gospodo, ja sam kao predsjednica vlade preuzela taj mandat u jednom od najtežih razdoblja naše mlade države i upravo kroz dobro odmjerene i dosljedne politike koje se temelje na našim europskim načelima i obvezama mi smo uspjeli izvući Sloveniju iz njezine najgore ekonomske krize. Vjerujte mi, navikla sam raditi u okruženju visokog stupnja stresa, ali ponekad znam da je upravo potreban onaj meki dodir žene da bi se neke stvari smirile. Dopustite mi i da kažem nekoliko riječi o svojoj kandidaturi za povjerenicu. E, sigurno ste svjesni činjenice da je rok za podnošenje imena kandidata bio kraj srpnja. Budući da među koalicijskim strankama nije bio moguć e, konsenzus oko jednog kandidata, ostale su nam samo dvije opcije ili nećemo poslati niti jedno ime u Brisel, te ćemo čekati da to nova vlada učini krajem rujna, a svi možete zamisliti koje implikacije bi to imalo za imenovanje nove komisije, ili smo imali opciju poslati popis imena odabir. Taj e, odabir od nekoliko e, imena sastoja se od tri imena, uključujući moje. Konačnu odluku donio je predsjednik Juncker. To su činjenice i tu nema e, ništa više osim toga. Dopustite mi da se sada vratim na naš zajednički izazov, a to je uspostava energetske unije. Moja e, matična zemlja nije jedina e, država članica Europske unije koja, zahvaljujući svojoj geografskoj položaju, je izložena sigurnosnim energetskim rizicima kao što je velika ovisnost e, o jednom dobavljaču izvan Europske unije. Stoga ja nisam uvjerena da e, se e, da jedna država članica Europske unije sama može riješiti svoj energetski izazov. Naime, energetski izazovi traže više nego ikada snažnu ujedinjenu Europu koja progovara jednim glasom na međunarodnoj razini i unutarnje tržište energetike koje dobro funkcionira. Brojke potvrđuju ključnu važnost ostvarenja energetske unije. E, uvoz Europske unije je na 53% ukupne energije. Svaki dan uvozimo e, jednu milijardu eura energije. 2013. su troškovi energije iznosili 400 milijardi eura i činili su jednu petinu naših ukupnih uvoza. Ovisnost o uvozima je rizik samo po sebi, ali kada se kombinira sa ovisnošću o jednom partneru, stvari doista mogu izmaći kontroli. Činjenica jest da šest država članica se u cijelosti oslanja samo na jedan strani izvor svoje dobave ili opskrbe plinom, dok u mnogim drugim ta izloženost čak prelazi 60%. Te brojke pokazuju nam značaj naše vizije, vizije Europske unije, država članica Europske unije koje se okupljaju u jednoj otpornoj, solidnoj energetskoj uniji e, sa politikom, e, klimatskom politikom koja je usmjerena na budućnost. Naime, e, energetska unija i zeleni rast su dvije teme koje e, pripadaju zajedno. Moja vizija je otporna energetska unija sa klimatskim promjenama usmjerenim prema dužnosti koja se oslanja na tri stupa, a to je jačanje unutarnjeg tržišta, jačanje sigurnosti opskrbe energijom kroz diversifikaciju energetskih resursa, povezivanje infrastrukture i zajedničko svojom nazočnošću na međunarodnim energetskim tržištima. Drugo, nastaviti promicati obnovljive izvore energije kroz širenje europskog vodstva u tehnologiji, istraživanju i razvoju, kroz poticaje za ulaganja, promicanje javne svijesti za potrebom da se polako ide prema društvu sa niskim emisijama i stimuliranjem tržišnih sila kako bi se postigle konkurentne cijene energije. Treće, treba ojačati održivi razvoj i zeleni rast i to kroz očuvanje vodeće uloge Europske unije u borbi protiv klimatskih promjena, ostvarenju ciljeva e, e, strategije 2020 i zadavanjem ambicioznih ciljeva za strategiju 2030, te osiguranje poticaja za smanjenje potrošnje energije i povećanje učinkovitosti korištenja energije. Potpuno sam svjesna da iz današnje perspektive čini se da je odnos sa Rusijom ključno pitanje za energetsku sigurnost Europske unije. Da, kratkoročno, sigurno sigurnost opskrbe plinom zasigurno je pitanje koje zahtjeva našu najveću pozornost, ali ne možemo stati tu. Ne smijemo zaboraviti da će drugi dugoročni sigurnosni izazovi e, takvi da će možda biti čak opasniji za Europu i njezine građane. Postizanje naših ciljeva u odnosu na klimu, a istovremeno jačanje konkurentnosti europske industrije moraju ostati glavni prioriteti našeg programa. Ja čvrsto vjerujem da e, unutarnje tržište, ako unutarnje tržište energije postaje irreverzibilna realnost i ako provedemo naše dogovorene ciljeve u odnosu na klima, počevši sa paketom 20-20-20 u kombinaciji sa velikim paketom ulaganja koji je najavio gospodin Juncker, upravo to će biti glavni ključ zdravog odgovora i na ekonomske i klimatske izazove našeg vremena samo ubrzana ulaganja u energetsku infrastrukturu, u čiste e, ekološke tehnologije i najvažnije u energetsku učinkovitost, samo nas to može izvući iz ove energetske dileme. E, energetski okvir 2030 osigurava e, potrebne smjernice za naše sljedeće korake. Dame i gospodo, naravno, to će zahtijevati i dosta vremena i napornog rada, a i to će zahtijevati suradnju među institucijama. Željela bi vas uvjeriti da sam u cijelosti opredjeljena prema suradnji s ovim parlamentom i njegovim odborima i ENVI. Analizirajmo sada zajednički te izazove, odlučimo koje će biti konkretne aktivnosti i ambicije za provedbu energetske unije i e, ciljeva e, klimatskog programa. E, to, će, to je ono što će dovesti do promjena klime, e, promjene koja će nam e, ostvariti promicanje ekonomskog rasta i novih radnih mjesta u smanjenje potrošnje energije i jačanje energetske sigurnosti. Promjene kojima će se stvoriti povoljna, ali ekološki prihvatljiva energija i zeleni rast koji Europa toliko treba. Europa je u prošlosti pokazala da je moguće ostvariti gospodarski rast i smanjiti energetsku potrošnju istovremeno, ali moramo ići dalje i naši građani su toga svjesni. Ako razmislite da gotovo 50% naše energije se koristi za grijanje ili hlađenje, onda je očito da su potencijali za uštede daleko od iscrpljenih jer ovdje možemo doista ubiti čak i više od dvije muhe jednim udarcem. Naime, energetska renovacija zgrada stvara nova radna mjesta dok smanjuje i emisije ugljičnog dioksida i smanjuje ovisnost Europske unije o uvozu energije i to je ona vrsta održivog rasta koju Europa treba. Ja ću uh, uh, poduzeti sve napore kako bi značajan udio E, paketa ulaganja od 300 milijardi eura koje je predsjednik Juncker najavio u svom uvodnom govoru bude raspoređen na projekte energetske učinkovitosti koji će promicati zeleni rast i stvaranje radnih mjesta u Europi. I to je pravi put za Europu. Postizanje tih ciljeva zahtijevat će djelotvorni timski rad i koncentraciju na projekte stvarnog značaja, također na strani komisije. U kontekstu e, programa za poticanje radnih mjesta, rasta, pravičnosti i demokratskih promjena, ja ću preuzeti aktivnu ulogu na dva prioritetna područja. Koordinirat ću i upravljat ću radom e, mojih kolega povjerenika u odnosu na energetsku uniju i moja zadaća će biti osigurati da ideje i rješenja iz pojedinih područja stručnosti budu integrirani u strateški e, solidne i dobro koordinirane aktivnosti. Uz to osigurat ću svaku moguću podršku e, do predsjedniku Katajnen u odnosu na glavni prioritet, a to su radna mjesta, rast i ulaganja. I također ću e, blisko surađivati sa visokom predstavnicom i predsjednicom Federico Mogherini kako bi e, smo osigurali da međunarodno zaštitimo naše politike. Hvala gospođo, imate još samo jednu rečenicu dragi zastupnici, hvala vam na pozornosti.